liebe Kolleginnen und Kollegen. Štovane kolegice i kolege. Dobrodošli na glasovanje. Lijepo vas molim zauzmite mjesto. Mi imamo sam, na glasovanje imamo isključivo odluke o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora i mandatu za njih e, u programu potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovne stanove. Počet ćemo sada sa glasovanjem blok koje je za to, za procedura 74, koje je protiv, dakle, prihvaća se. Zatim, amandman 2, koje je za, protiv, tko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, broj 10. Za. Protiv. Suzdržano. Usvaja se. 11. Za. Protiv. Ovo moramo provjeriti. Prema tome idemo elektronski glasovati otvorene. Provjeravamo. Jesu li svi glasovali? Vidim da je još dvojica, trojica kolega ovdje jure kroz dvoranu. Dobro. Čini se da su svi dali svoj glas. Zatvara se s glasovanjem. Usvojeno je. Amandman 16 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Amandman 26 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Amandman 27 za. Protiv suzdržano usvaja se 30 za, protiv, čini se da je usvojeno, ali idemo elektronski provjeriti otvoreno glasovanje. Jesu svi glasali? Dobro, zatvaramo. Usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 36 e, za, protiv, suzdržano, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 42 morat ćemo, neko želite. Dobro, amandman sedam provjeravamo. Izvolite, elektronsko glasovanje otvoreno. Su svi glasovali? Zatvara se. Dakle, usvajanje. E, amandman 42. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Broj 43. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. 46. Za? Protiv? Suzdržano usvaja se. 49. Idemo na poimenično glasovanje. Otvara se. Jesu svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amantman 19. Za. Protiv. Suzdržani. To je usvojeno. Dobro, želite provjeru, u redu, idemo na elektronsku provjeru. Glasovanje otvoreno. Amandman 19. Jeste svi glasovali dobro? Zatvaramo. Usvojenje. Zatim, amandman 50. Idemo na poimenično glasovanje. Otvoreno je. Jesu svi glasovali? Glasovanje se zatvara. Usvojenje. Broj 22 je time suvišan i otpada. Broj 64 ko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. 65 za? Protiv? Suzdržano odbija se. 51 za? Protiv? Suzdržano odbija se. 28 za? Protiv? Suzdržano prisvaća se. Još jedanput da provjeravamo, dakle 28, otvoreno glasovanje elektronsko. Jeste svi dali glas? Dobro. Zatvara se glasovanje. Jasno usvojen. Amandman 66 za. Protiv. Suzdržano odbija. 52 i 53 amandmani identični za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 29 u dva dijela. koje je za prvi dio? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio koje je prije? Za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Amandman 54 za? Protiv? Suzdržano? Odbija se. Amandman 32 za? Protiv? Suzdržano? moramo provjeriti. Mislim da je usvojen, ali elektronski molim otvoreno glasovanje. Dajte glas. Jeste svi glasovi? Zatvaramo. Usvojen je. Zatim amantman 55 za. Protiv. Suzdržano. Odbija se. 45. amantman za. Protiv. Suzdržano. Usvaja se. 56 je time suvišan. Dakle, amandman 67 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 58 suvišan, otpada. E, amandman 4 ko je za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 59 time postaje nepotreban. E, amandman 60 za, protiv, Suzdržano odbija se. Amandman pet dva dijela. Prvi dio koji za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržano odbija se. Amandman 61 za? Protiv? Suzdržano odbija se. Amandman 6 za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 7 za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. E, time je amantman 8 otpada. Zatim amantman 57 imamo poimenično glasovanje otvoreno. Jeste svi dali glas? Zatvara se glasovanje. Usvojeno. Zatim, amantman 62 za, protiv, suzdržano, odbija se. Amantman 12 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 63 time otpada. I sada glasujemo o svemu, u cjelini izmjenama i to poimenično glasovanje otvoreno je. Jeste svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvojen je. Tekst je usvojen. Ich unterbreche die Drage kolegice i kolege, ja e, prekidam sjednicu do 19 sati jer tada nam stiže povjerenik. Do tada imate pauzu.